Stavljam na glasanje amandman broj 5 poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. The vote is closed. Glasovanje je završeno. And it is rejected. Odbijeno. Amandman broj 6 poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Prelazimo na stavku broj 5 izvanog teksta u dva dijela pokazivanjem ruke. Prvi dio ko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman broj 7 pojmeničnim glasovanjem, otvorenim glasanjem. Otvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman broj 1. Poimeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na izvorni tekst u četiri zasebna dijela. Prvi dio pokazivanjem ruku tko je za. Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Drugi dio tko je za. Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Treći dio tko je za. Protiv? Suzdržani usvojeno. Četvrti dio tko je za. Protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman broj 2 pomeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman broj 4 pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Uvodna odredba C, izvani tekst pokazivanjem ruku, tko je za, tko je protiv, suzdržano usvajanje, Usvajanje. Uvodna odredba D, izvodni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Sužani? Usvojeno. Amandman je tri pojmeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Odbijeno. Uvodna odredba J, izvorni tekst, podizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvod 2K, izvorni tekst, pokazivanje ruku tko je za, tko je protiv, protiv, usvojeno. Sada ćemo glasovati o rezoluciji u cijelosti meničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Pitanje vezano uz poslovnik. Hvala vam e, lijepa, gospođo predsjednice. Na protokoj sjednici služba nije htjela prihvatiti zahtjeve za obrazloženjem glasovanja iz razloga koje meni nije jasan. To nije prihvatljivo. Ovdje imamo pojmenično glasovanje i zatim se zastupnici moraju moći izjasniti o razlogu zbog kojeg su glasovali onako kako su glasovali. Doista bi se trebalo promisliti o ovome. To se uopće ne može opravdati, da nije moguće dati obrazloženje glasovanja. As Kao što ste upravo rekli, ovo je pravilo koje se nalaze u poslovniku i mi prijamo na znanje vašu primjedbu. Prelazimo na glasovanje u Mauritaniji. Jedno glasovanje za rezoluciju cijelosti pod ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na rezoluciju u Sudanu. To je zajednički zahtjev za rezolucijom u ime sedam klubova zastupnika. Započnemo sa amandmanom broj jedan. pod ruku. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Rezolucija u cijelosti pomenšim eh, glasanjem, otvaram glasanjem. Glasanje je završeno. I rezolucija je usvojena. Sada prelazimo na zahtjev za rezoluciju u ime 92 zastupnika o e, primjeni sustava općih carinskih povlastica. Kao prvo imamo amandman broj 1. Podizajem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman broj 2. Tko je za? Suzdržano? Odbijeno. Glasanje za u cijelosti, zato nam je potrebna kvalificirana većina, imamo poimenično glasanje i sada je glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. I rezolucija je usvojena. Ne, ispričavam se, rezolucija nije usvojena, nam je bila potrebna kvalificirana većina. Sljedeća tema je rezolucija vezanih uz eh, aranžmane financiranja. Poimeničnim glasanjem otvaram glasanje. Glasanje je završeno. I rezolucija je usvojena. Prije nego što pređemo na sljedeću točku na našem dnevnom redu,